u području javne službe Europske unije. Još jednom predajem riječ izvjestiteljici gospođi Delvo. Hvala. Ovo nije prvi put da se Europski parlament bavi E, Europskim sudom tijekom e, ovog saziva. Tijekom nekoliko godina e, Luksemburški sud i to prije svega prvostupanjski sud se već nekoliko godina nalazi u teškoj situaciji zbog sve većeg broja sporova. Broj predmeta je povećao sa 398 na iz 2000. godine na puno veći broj Um, ove godine. I uh, potrebno je suđenje u razumnom um, roku. Ukupno se traži više od 25 milijuna Europa, što je e, eura, što je duplo više od troškova reforme. Zato smo izglasali 28.10.2015. godine uh, prijedlog vijeća da se poveća broj sudaca na sudu kako i to na taj način da svaka država nominira dva suca, da se ukine službenički sud i da se prenesu predmeti sa službeničkog na opći sud. Uredba koju želimo donijeti je druga faza u provedbi ove odluke. Ima cilj e, prenošenje predmeta sa službeničkog na opći sud uključujući i one postupke koji su u tijeku. Mi u parlamentu želimo zadržati koherentnost u tom prijenosu i e, osigurati pravnu e, zaštitu u ovim predmetima. Dakle, i dalje će se za sve predmete koje su u tijeku e, primjenjivati isti postupci. E, to će povećati efikasnost i kvalitetu rada i pravosudnih odluka. Našim građanima ne želimo samo e, zajamčiti bržu pravdu, već i kvalitetnu pravdu. Zbog toga treba podsjetiti da tražimo da se veći broj predmeta rješava E, u raspravnim vijećima e, od pet, a ne tri suca i želimo da se organiziraju i specijalna, posebna, specijalizirana raspravna vijeća. Htjela bih isto tako reći da je Europski parlament glasovao e, i eksplicitno za paritet između muškaraca i žena među sucima i to je nešto što želimo da se postoje prilikom imenovanja sudaca. Gospodine predsjedniče, bit ću iskrena. Ovo rješenje nije savršeno. Žao mi je što države članice nisu se uspjele dogovoriti oko manjeg povećanja broja sudaca te e, oko sustava rotacije. No s obzirom na fleksibilnost vijeća, parlament je preuzeo odgovornost. Europsko pravosuđe nalazi se u teškoj situaciji, treba ga zaštititi, braniti i da, e, osiguravajući mu sredstva za funkcioniranje. Na taj način će se stvoriti sustav, odnosno prostor e, pravde u Europskoj uniji, a to je ključno za demokraciju. Hvala. E, Zahvaljujem gospođi Delvo. Sada čekamo povjerenika Avramopulosa koji upravo stiže. Dobro i dobrodošao. Mogli bismo prvo poslušati mišljenje predsjednice odbora AFKO, gospođe Hübner, umeđu vremenu. Izvolite. Hvala, predsjedavajući. Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora po prvi put e, mijenjanje statuta općeg suda morao se donijeti u skladu sa zakonodavnim postupkom redovnog tipa. I ovaj prijedlog o kojem danas govorimo e, imat će jako dobre rezultate, uključujući rezultate vezano za opći sud e, moramo ojačati efikasnost Europskog suda općenito i to na održiv način. Ja vjerujem da usvajanje ovog dokumenta će smanjiti e, dužinu postupka pred općim sudom i da ćemo smanjiti rizik da se Unija, da Unija krši svoju obvezu prema 47. E, članku e, pra, povelje o sudskim pravima, o ljudskim pravima. Sud će biti odgovoran za osiguranje jednakog tumačenja prava i to kroz prizive. Ova struktura Unija će biti bolja i poboljšat ćemo efikasnost, poboljšat ćemo i dosljednost e, u suđenju. Europski parlament treba dati podršku trenutnom prijedlogu kako bi se omogućio e, sustavu suda da radi na efikasni način. Hvala. Zahvaljujem predsjednici Hübnara. Sada dajem riječ povjereniku Avramopulosu.

za nekoliko minuta, a zato započinjemo sa gospodinom Zjevkom u ime Pučana. Prvo ćemo čuti dakle mišljenja klubova. Imate dvije minute. Zastupniče, izvolite. Hvala, predsjedniče. Povjereniče, poštovani kolege i kolegice, zatvaramo drugi dio reforme Europskog suda. To je politička rasprava o potrebi da se provede ova rasprava. Raspravu smo po, ova reforma, raspravu smo započeli već e, prošle godine, već smo proveli neke aktivnosti, a trebamo nastaviti na tom putu. To uključuje službenički sud koji će e, se pretočiti u e, sud, opći sud nećemo imati nove suce općeg suda, nego ćemo e, suce koji su već bili na sudu, bit će uključeni u e, grupu sudaca općeg suda. Htio bih naglasiti to da suci službeničkog suda do sada su se bavili samo slučajima vezanima uz e, osoblje. Međutim, ti suci vrlo često bi ostali bez nekih slučajeva koji su bili u tijeku. Sad se provodi drugi dio reforme i na taj način mi smo uspjeli prebaciti slučajeve vezane za osoblje na opći sud. Dakle, ovi slučajevi će se sigurno na zakonit način e, obraditi i slučajevi i suci će preuzeti i druge predmete. Reforma je također potrebna, kao što je Danuta Hübner rekla, radi se o reformi koja će povećati kvalitetu sudstva i zato pozivam sud i sve ostale institucije da dobro zapamte da je to vrlo važna institucija za nas, a ova reforma će biti evaluirana sa strane i drugih subjekata jer imamo mnoge osobe koje se tomu protive. E, sve što će se uključiti u uredbu e, navest će nas da provjeravamo dobro funkcioniranje suda za nekoliko godina. Tako da za nekoliko godina mi ćemo moći reći jesmo li donijeli dobru odluku ili je odluka bila kriva. Mislim da je bila dobra. Hvala u ime socijalista i demokrata. E, gospođa Regner, imate minutu i pol. E, Zahvaljujem predsjedniče, predsjednice, uvaženi povjereniče. Kod ove reforme radi se svakako o tehničkoj reformi. To je četvrta reforma suda istovremena i nastavak na Marinjo izvješće gdje se radilo o povećanju broja sudaca kako bi zemlja, svaka zemlja članica mogla sada nominirati dva suca tada je povećanje bilo pod uvjetom da se ukine e, službenički sud i da se svi predmeti onda pre e, prenesu na opći sud i sada su izmjene jasnije i naravno e, odredbe o stručnim sudovima otpadaju ili ne postoje, ali svakako traži se i izmjena postupaka i interna reorganizacija, ali to je svakako pozitivno. I posebno još jedna stvar koja mi je bitna, a e, to je da izvješće gospođa Delvo jasno kaže da je potrebno e, ravnomjerno zastupiti spolove kod e, imenovanja sudaca i želim podsjetiti da smo kod glasanja o izvješću Marinja upravo to zatražili kao uvjet i apelirali na vijeće da se održi ovaj ravnoteža između spolova u nominaciji budućih sudaca i evo još jednom pozivamo na to na nacionalnoj razini to već funkcionira sudovi su više manje uravnoteženo imenovani i to želimo isto vidjeti na europskoj razini Hvala Evelin gospodin Džambacki u ime ECR-a izvolite imate jednu minutu kolegi uvaženi gospodin komisar napolno sam saglasan sa predsjedniče uvaženi kolege uvaženi povjereniče Slažem se u potpunosti sa nužnošću reforme Europskog suda. E, bilo je i krajnje vrijeme da e, imamo ovakvo izvješće jer već dugo promatramo i razmatramo nužnost e, kompromise između svih političkih klubova pa ipak e, ne bismo smjeli zaboraviti činjenicu da ovaj kompromis koji se odnosi na e, poveće, povećanje broja sudaca jest upravo kompromis koji će do toga dovesti i upravo taj e, znatna izmjena i će dovesti do povećanja strukturnih kostova od barem 20 milijuna eura, a to će sve plaćati svog džepa europski porezni obveznici a osim toga nema niti dovoljno dokaza koji e, podupiru ovakvu odluku, a pritom e, bismo trebali paziti na područje e, primjene i troškove i posljedice te odluke. Hvala gospodin Marino Pintu. Pinto, dvije minute u ime Aldea. Hvala. Kao što se u Portugalu kaže, ono što se rodi krivo ne možete nikad više ispraviti. Dakle, ako je nešto krivo kao ovo od samog početka, onda je to problem. Nedostaje transparentnost što se tiče statistike o općem sudu. Imamo i neke dvojbe um, oko toga jesu li bili stvarni oni zastoji o kojima se govorilo i kao što je uh, odbor AFKO rekao, sud je htio parlamentu onemogućiti da bude pravilno obaviješten. Dakle, mnogi zastupnici nisu mogli glasovati i specijalizirani sudovi koštaju manje i njihove su odluke kvalitetnije što se tiče pravnog aspekta. S druge strane, mi imamo ovdje rješenje koje više košta i koje možemo povratiti samo na temelju zakonodavnog prijedloga. Prijedlog suda koji ovaj parlament podupire temelji se na velikoj laži, kao što su rekli mnogi e, suci općeg suda, e, postupci koji su tijeku više ne postoje. Dakle, nije opravdano povećati broj sudaca koji su zapravo premalo zaposleni zato što nemaju dovoljno predmeta e, koji mogu primiti. Broj predmeta do jučer bio je mnogo ispod broja već e, slučajeva o kojima već presuđeno. Mnogo se predmeta tiče tržišnog žiga i konkurentnosti. Dakle, sada komisija treba e, obratiti pozornost na ove slučajeve tržišnog žiga koji više nisu e, aktualni. Sada se sve to ukida i imamo uzaludno trošenje novca europskih poreznih obveznika. I tu imamo i teške mjere Dakle, povjereniče, ovo je jedna loša posljedica grešaka iz prošlosti. E, mi tratimo previše novca kako bismo dobili premali rezultata. To je metoda koja se nažalost prečesto primjenjuje. A sada e, gospođa Hautala u ime zelenih minutu i 30. Hvala. Predsjedniče, prebacivanje restrikcije u predmetima koji se tiču službenih Europske unije je važan dio reforme suda. Efikasnost e, suda je jako važna za čitavo zakonodavstvo Europskoj uniji i zato mi u parlamentu donosimo odluke koje također prizivaju kritike. Parlament je do sada podupro reformu suda i e, dao je podršku vijeću i komisiji, ali države članice moraju učiniti isto. U listopadu Vijeće i parlament su dali zajedničku izjavu u kojoj su rekli da na kraju procesa reforme kako bi se stigli, dostigla jednakost između muškaraca i žena Države članice moraju što je više moguće nominirati sutkinje kako bi se osigurala jednaka prisutnost sudaca muškaraca i žena na sudu. Ja vjerujem da svaka država članica ima talentirane suce, muškarce i žene i ja ću što se mene tiče osigurati da parlament podsjeti vijeće na obećanje za koje se izgleda da je zaboravljeno. Gospođa Ferrara u ime FDD-a imate minutu. Hvala. Hvala predsjedavajući. Sad smo došli do posljednjeg čina onoga što je gospođa Delvo, izvjestiteljica, definirala kontroverznom reformom Suda Europske unije. U listopadu ovaj je parlament e, odobrio udvostručenje broja sudaca i od 28 smo prešli na 56 sudaca a sada parlament će uskoro um, odobriti ukidanje službeničkog suda. To je odluka za koju smatram da je dovedena u pitanje ustavnost, a to su rekli i suci i e, drugi pravnici bez obzira na tračenje javnog novca, imajući na umu i negativne učinke ove reforme, mislim da je stvarno sporno to što zakonodavac Europske unije može stvarati nove sudove, ali ih može i ukidati. Na taj način mijenjati pravnu arhitekturu koja je utemeljena u Ustavu i u ugovorima koji su na temelju Europske unije. I zato mi ne možemo odobriti ovu reformu koja omalovažava ugovore. Hvala. Gospodin Majer, u ime ENF-a imate minutu. Zahvaljujem predsjedniče. E, sudovi, a to svi znamo, su u parlamentarnim demokracijama srce pravosuđa i time uvijek osjetljivo pitanje i to posebice naravno kada se radi o njihovim novinacijama i kada tu politika ima svoje prste. Jasno je također da svi podnici, <laughs> svi koji dolaze pred sud imaju pravo na brzi i fer postupak i iz puno izvješća znamo da je broj predmeta pred sudom nas znatno narastao, znači Postupak, međutim, je ono što me muči ovdje, a ne broj sudaca. A to je tipičan način na koji postupa Europska unija. Naime, od suda se traže 12 dodatnih sudaca, a što mi sada činimo? Odjednom ih e, imenujemo još 28, pa se pitamo onda što je s onih 16 sudaca koji zapravo nisu potrebni uopće, što će oni se sljedeće godine šetati okolo, a mi ćemo to plaćati. Znači na kraju krajeva takve stvari uvijek e, ostanu takve kada se radi o ovakvim imenovanjima. A ono što je meni još osim toga bitno je i da ti suci ne budu politički imenovani nego stručno, e, temeljem stručnosti kao, kako to treba biti. Hvala. Gospođa je sfera Feragut bi trebala dobiti riječ, međutim ne vidim je. Idemo na sljedećeg govornika, gospodina Koferatija. Imate minutu i 30, izvolite. Povjereniče, prije nekoliko mjeseci sam u ovoj vječnici za vrijeme rasprave rekao da sam protiv udvostručenja broja sudaca zbog razloga o kojima su govorili drugi kolege. Ona mjera nije bila utemeljena i nije imala objektivne razloge. Zbog toga postoji rizik da se pretvori u lošu arhitekturu za instituciju koja je jako važna za Europsku uniju. Ova je kolegica izvjestiteljica odradila jako dobar posao. Ona je pokušala riješiti, odnosno ispraviti neke stvari koje su bile krive. A sada će biti vrlo važno pokušati postići to da službenički sud koji će ući u ostatak suda i koji je tijekom posljednjih godina E, prikupio jako važne nadležnosti, e, bit će važno da on ne izgubi te nadležnosti jer inače ćemo imati ne samo štetu nego ćemo biti i u nezgodnoj situaciji. E, što se tiče priznavanja uloga žena u ovoj djelatnosti, odnosno što se tiče jednakosti spolova u stvaranju budućeg suda, nije dovoljno imati dobre namjere. Trebamo imati i obvezujuće mjere. Jer moramo imati prisutnost žena i to će biti naš cilj, ali e, moramo imati i konkretne rezultate. Dakle, ako o ovoj temi samo govorimo, a onda ne donosimo konkretne akte, mislim da će ta tema izgubiti vrijednost i da ćemo mi izgubiti kredibilitet pred građanima. Dakle, moramo imati i kvote i moramo ih uključiti u integracije norme. Hvala gospodine Kofirati, a sada gospodinu Jazdovski ima jednu minutu, izvolite. Hvala predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice. Službenički sud postaće dijelom općeg suda Europske unije. Dakle, jedna od institucija suda je dio plana. Međutim, moram reći da ova vrlo kratka rasprava pokazuje da trebamo bolje razmisliti o metodologiji provođenja reforme. Mnogi su argumenti spomenuti i iznesene su mnoge kritike što se tiče ove reforme. Reforma se tiče same unutrašnjosti suda, zato što suci će ostati na sudu. Govorili smo o trošku ove reforme i na samom kraju sve bi se trebalo dogoditi u sklopu rasprave o efikasnosti Europskog suda. I sud bi trebao biti otvoren i efikasan u donošenju odluke, ali nakon što sam čuo kolege iz različitih klubova, moram reći da treba još nešto reći o toj reformi prije nego što odlučimo glasovanjem. To je predelikatno pitanje da djelujemo brzopleto i trebamo imati e, suglasnost svih klubova. Hvala, gospodin Butone, gospođo Butone, imate minutu. Gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege, Evo nas pri kraju četvrte reforme Europskog suda kojom bi se ukinulo postojanje službeničkog suda. To, kao i povećanje broja sudaca, zapravo je određeno na jedan skandalozan i neodgovoran način. Nije se uzelo u obzir članak 257. E, u pravom smislu toga članka, već se on iskoristio za ukidanje suda, što ne može biti tako. Moram jednostavno posjetiti i komisiju i ostale da Europska unija ne smije imati bilo kakve troškove koji predstavljaju nepravedno opterećenje za porezne obveznike Europske unije. Kad pogledamo situaciju, mogli smo vidjeti da se uopće nije konzultiralo niti same službenike Europske unije, kao ni same suce što misle o tome i to je ono što zapravo otkriva pravo lice Europske unije. Stvar je u tome da moramo paziti da ono što činimo, činimo tako da sletimo meko, a sada se bacamo u slobodnom padu i zato ćemo izgubiti. Hvala. Gospodin Pospešil, minuta je 30. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. U jesen prošle godine kada smo raspravljali o ovoj reformi Europskog suda, ja sam vrlo jasno rekao da ne postoji nikakav valjan razlog zbog kojeg bismo udvostručili broj sudaca, da je to politička odluka i ja nisam glasao za tu odluku. Činjenica jest da broj predmeta na Europskom sudu raste iz dana u dan, međutim taj porast nije dovoljno velik da bi opravdao povećanje broja sudaca sa 28 na 56. To znaju svi koji su svjesni koliko je stvarno opterećenje, radno opterećenje na sudu. Pogledao sam situaciju u Češkoj. U Češkoj e, bismo mogli eventualno u takvoj situaciji povećati broj sudaca na sudu svega za nekoliko ljudi, ali ne za tako velik broj. Na kraju, Provođenje reforme ukidanjem službeničkog suda i e, prenošenje službeničkog suda na opći sud na taj način zapravo gubi svoj glavni rezon mislim da bi trebalo zapravo pronaći e, zaista pravi razlog da se broj sudaca tako jako povećava kad vidimo da zapravo radno opterećenje više manje ostaje isto. Ovo nije dobar put, e, trebamo gledati kako ćemo uštedjeti, a ne obrnuto. Spreman sam podržati prenošenje predmeta sa specijaliziranog službeničkog suda na opći sud, ali nažalost cijela ova reforma je političke naravi i uopće se ne rukovodi zdravim razumom. Hvala gospodine Pospišil. Sada otvaramo postupak HDI. Gospodine Gresko ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Vjera u pravosuđe je nužna za dobro funkcioniranje Europske unije. Dakle, tu za mene troškovi ne mogu predstavljati problem. Troškovi nisu problem. Problem je način na koji funkcionira sud. Ova reforma promijenit će tu situaciju i poboljšati je. Kada govorimo o ovom e, zakonskom aktu, on je zapravo rezultat e, jednog međuinstitucijskog dijaloga i može poboljšati efikasnost jedne od europskih institucija. Moramo promijeniti poslovnik suda, ali ne samo to. Slažem se s prijedlogom komisije da se zapravo poveća broj e, predmeta za raspravna vijeća koje sadrže veći broj sudaca kada za to postoje opravdani razlozi. Mislim da zaista trebamo razmotriti i mogućnost da na neki neki način usvojimo vrlo jasna pravila raspodjele predmeta. I na kraju, ravnopravnost spolova koju traži Europski parlament kada se radi o imenovanju sudaca zaista treba biti e, nešto što će se ispoštovati zato što je to također nešto što daje priliku da se ispoštuje pravda. Hvala gospodin Marijas minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Govorimo zapravo o apsorpcijskom kapacitetu općega suda. Govorimo o tome da zapravo e, prebacujemo predmete na sud koji će se baviti predmetima gdje se rješavaju sporovi između e, Europske unije i njezinih građana. imamo povećanje broja sudaca na 56, što znači da svaka država članica može imenovati dva suca, to za sobom povlači ukidanje službeničkog suda. Inicijalno je prijedlog bio da se broj sudaca poveća na 47. Nakon toga je taj prijedlog izmijenjen. Trebalo je zapravo povećanje ovisiti o jednostavnom prebacivanju sedam zaposlenih sudaca sa službeničkog suda na opći sud. 2010. godine zabilježeno je 65% povećanje predmeta koji prelaze na e, opći sud, a 2000 i 2013. godine 1300 predmeta još uvijek je čekalo rješavanje. Neki su čak predlagali da bi se broj sudaca trebao povećati na 62 da se to riješi. Gospodin Jakovčić. Volta, eh, koherentno

Komisija nas je obavijestila o tome da ne želi govoriti u sklopu ove rasprave koja se temelji, kao što je već više puta rečeno, na temelj, na prijedlogu suda. E, sada dajem riječ gospođi Delvoj, izvjestiteljici. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da se u ovoj raspravi sve reklo. Ovo je drugi puta u razdoblju od šest mjeseci što raspravljamo o ovoj temi. Stajališta jedne i druge strane nisu se nimalo promijenila. Dakle, ja bih željela samo zaključiti da ja smatram da svi sudovi, a posebice Europski sud, predstavlja važan element i ja kažem još jednom da se nadam da će biti organiziran na najbolji mogući način u službi pravde u Europskoj uniji. Također želim e, podsjetiti države članice da paze koga imenuju i da paze na paritet, odnosno ravnopravnost spolova prilikom imenovanja sudaca. Zahvaljujem izvjestiteljici Delvo.